I moram dati jednu obavijest. U skladu sa člankom 216 stavkom 4 obavještavam vas da nije došlo do nikakve molbe za glasanjem e, o ispravcima grešaka koje su najavljene jučer u 17.30. I stoga ispravak grešaka se smatra opravdanim, to jest usvojenim. E, idemo sada na sljedeću temu.